Dame i gospodo, zauzmite vaša mjesta, prelazimo na glasovanje o kvestorima i tu se radi o elektroničkom glasovanju. Zaprimio sam sljedeće kandidature. folgende kandidaturen habe ich erhalten zaprimio sam sljedeće kandidature Catherine Bieda Cornelius de Jong Karol Karski Andrej Kovačev Boguslav Liberacki i Elizabeth Morin Chartier. Kandidati i kandidatkinje su mi javili da su kandidirani u svoju suglasnost. Podsjećam da imamo prvi i drugi krug glasovanja, da nam je potrebno kvalificirana većina, a da u trećem krugu glasovanja možemo se zadovoljiti sa običnom većinom. Imamo jednak e, način postupanja kao što smo ga imali jučer kada smo izabirali potpredsjednike parlamenta. Imamo šest kandidata i kandidatkinja, imamo pet raspoloživih mjesta. To znači da će važeći biti oni birački listići na kojima je naznačeno maksimalno to jest e, zapravo samo glasovi, dakle glasovi kod kojih e, se glasuje, glasuje pet kandidata i kandidatkinja. Niste obavezni glasovati za svih pet, možete glasovati samo za jednog kandidata, jednu kandidatkinju ili više njih, ali ne više od pet kandidata. Sada da vas upitam, jesu li potrebne neke podobne informacije o samom postupanju ili E, mogu računati na to da poznajete postupak kao što smo ga jučer održali. Barem e, gospodin Verhofstadt kaže da je tome tako, budući da ne vidim nikakvu primjedbu, polazit ću od toga da je tome tako. U redu. Dann, meine Damen und Herren, kommen wir zur Wahl der Quest. Onda, dame i gospodo, možemo prijeći na glasovanje kvestora i kvestorica. Glasovanje je otvoreno.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 Äh, Samo trenutak. Samo trenutak. Nisam zaključio krug e, izbora. Vidim da su mnogi zastupnici tek pristigli. Ne možemo još zaključiti krug glasovanja. Ne, to ne možemo tako napraviti. Ja nisam zaključio ovaj krug zato što su pristizali mnogi kolege i kolegice. Moramo sada to anulirati i ponovno glasovati. Samo malo. Dame i gospodo, trenutak pažnje, molim. Ne znam što se ovdje dogodilo sa našim tehničarima, ali mislim da nisam rekao da možemo zaključiti ovaj krug izbora. I stoga se ne može još prijeći na izbrojavanje jer smo glasovanje stavili na 13 sati, a vidimo da sada pet minuta kasnije još pristižu neki kolege, što isto tako vjerojatno ovisi i o liftovima. U tom slučaju sam otvorio ovaj krug izbora, ali ga nisam zaključio. Stoga moramo sada ponoviti. Aha, izvolite. Sr. prezident, é uma, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, parece-me óbvio samo sam se htio pozvati na pitanje veznog poslovnik. Čini mi se dosta očitim da kada otvorite krug izbora, da je onda broj osoba ovdje već određen i očito je da će uvijek ljudi pristizati ili odlaziti iz ove vijećnice. Mislim da nema smisla produžiti glasovanje zato što zastupnici pristižu ili odlaze. To se cijelo vrijeme događa i iz tog razloga razloga, gospodine predsjedniče, samo da zaključim, želim reći da se ponavljanje izbora može na posljedku pretvoriti u to da iskrivimo rezultate naših glasovanja. Svaka osoba je slobodnom volom odlučila kako će glasovati. Ne možemo promijeniti pravilo jednom kada zaključimo glasovanje. To se meni čini, gospodine predsjedniče, očitim. Gospodine zastupniče, u ovom domu se moraju poštivati pravila. Pravilo glasi da je krug glasovanja zaključen kada ja njega proglasim zaključenim, a to ja nisam učinio. Ovaj krug izbora nisam zaključio. Ako onda u ovom domu neki tehničar pritisne neki gumb, onda ja to ne mogu spriječiti, ali to znači da krug izbora nije pravovaljan. Zbog toga sada ponavljamo ovo glasovanje. So, meine Damen und Herren, damit das jetzt... Dame i gospodo, kako bi se to sada odvijelo na korektan način i imali ste valjanu primjedbu, ali ja zbog solidarnosti sa kolegama koji su djelomično zapeli u e, dizalima, sam odlučio pričekati i stoga vam sada kažem otvaram ovaj krug izbora zatim ćemo imati dvije do tri minute za samo glasovanje i zatim ću zaključiti krug izbora i tek kada izgovorim tu rečenicu krug glasovanja je zaključen onda tek tehničari u ovom domu mogu e, raditi, odraditi svoj posao i molim da se to poštuje. Dame i gospodo, otvaram sada ovaj krug glasovanja.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 kolegica 425, gospodin Kovaček 420 glasa, gospodin Karski 288, gospodin De Jong 258. Potrebna većina je bila 333 zastupnika e, i 19 glasova je bilo nevazeći, dakle krug izbora je dobar. Gospođa Monašat je izglasana, gospodin Liberacki, gospođa Bjeda i gospodin Kovačev. Čestitam vam na vašem imenovanju. So, wir brauchen jetzt einen zweiten Wahl. Sada nam je potreban drugi krug izbora. Priopitaću ću sada kolegu Kaski i kolegu De želi zadržati svoje kandidature. Gospodin De Jong, da. Gospodin Karski, da. U redu. Onda vas molim da to pripremite.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 dann ist der Wahlgang geschlossen. U tom slučaju ovaj krug glasovanja. Auf Herrn Karski einen vielen Gospodin Karski ima 443 glasa, gospodin De Jong ima 261 glas i e, s tim je dakle gospodin Karski imenovan kao kvesto, dobio je potrebnu većinu. Meine Damen und Herren, dann haben wir alle Wahlen durchgeführt. gratuliere allen U tom slučaju smo proveli sva glasovanja. Čestitam svim kolegama i kolegicama na njihovim imenovanjima. Imamo još samo jedno glasovanje. Radi se tu o brojčanom sastavu odbora. Tu imamo prijedlog, eh, jednu odluku sa konferencije predsjednika. Tko je za taj prijedlog? Njega ću zamoliti da podigne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan?